govorničkim stolom kako bi mogao držati svoj govor. Je li on uopće u ovoj dvorani? Je li gospodin Arnold ovdje? Gospodine Tom Arnold, jeste li ovdje? Malo ćemo morati pričekati, izgleda da nije još stigao. Želite li vi možda preuzeti riječ, e, gospođo supredsjedateljice? Izvolite, dajem vam riječ. Hvala. Gospodine Sikjerski, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Prije svega hvala odboru što je pozvao gospodina Arnolda koji će, nadamo se, ubrzo doći i što ste pozvani i naš odbor, naša predsjedateljica Linda McAven nije mogla doći danas. na raspravu sa gospodinom Tomom Arnoldom e, i zamolila me da je zamijenim. Rad e, ove skupine, ovog task force je od velikog interesa za naš e, odbor i partnerstvo s Afrikom je za nas od velike važnosti, posebice potreba ulaganja kako bismo stvorili radna mjesta u Africi. Već ovog tjedna. U ponedjeljak smo o tome raspravljali na odboru. Pitanja s kojima se vaša radna skupina e, treba baviti i o kojima treba dati smjernice od ključne su važnosti za razvoj Afrike. Prije svega, tu sam da čujem što će gospodin Arnold reći. i da čujem koji su prijedlozi njegove radne skupine. Međutim, dozvolite mi nekoliko uvodnih e, primjedbi. U našem e, odboru kad govorimo o ruralnoj Africi prije svega nas e, zanima prehrambena sigurnost i smanjenje siromaštva. To su ključni ciljevi za nas mi surađujemo s kolegama iz odbora za poljoprivredu kako bismo osigurali provedbu naših mjera za razvoj ruralnih područja na način da se ne ugrozi lokalna poljoprivreda i lokalna tržišta. Tu konkretno radi se o Africi. Radujem se čuti na kojim ste aspektima radili i o tome razmisliti. Smanjenje siromaštva i unapređenje prehrambene sigurnosti u svakom su slučaju u skladu sa glavnim ciljevima ZPP-a. Statusno izvješće o Africi iz 2018. godine koju je e, objavio Savez za zelenu revoluciju u Africi naglašava potrebu da se zelena transformacija provede kako bi se smanjilo siromaštvo i povećala prehrambena sigurnost. To izvješće isto tako naglašava da su mala poljoprivredna gospodarstva ključna za razvoj poljoprivrede i za smanjenje siromaštva u ruralnim područjima. Važno je to imati na umu. Model uspjeha ne počiva na velikim poljoprivrednim monokulturnim e, gospodarstvima koji proizvode za izvoz i koji krčenjem dolaze do zemljišta koje zatim kupuju strani investitori. Možda da nastavim? Afrička unija je definirala jasne ciljeve za poljoprivredni razvoj za prehrambenu sigurnost afričkog eh, kontinenta usvojila je deklaraciju iz Malibua 2014. godine kako bi se među ostalim eh, stalo na kraj gladi, kako bi se unaprijedila produktivnost kako bi se postigao rast u poljoprivredi od 6% na godišnjoj razini, kako bi se stvorila nova radna mjesta za 30 odnosno kako bi se 30% radnih mjesta u poljoprivredi otvorilo za mlade i kako bi se minimalno 10% javnih eh, izdataka Eh, usmjerilo na poljoprivredu. Nažalost, mnoge afričke zemlje nisu na putu ostvarivanja tih ciljeva, međutim, važno je razmotriti zemlje koje idu u dobrom smjeru. Etiopija je uspjela postići rast od 6% i prepoloviti stopu siromaštva. Poljoprivredni rast od ključne je važnosti za smanjenje siromaštva i to pokazuje primjer Etiopije. Isto tako jasno je da su nam potrebna e, privatna ulaganja. Međutim, vlada mora osigurati da su ulaganja korisna za gospodarstva i narode Afrike. Istovremeno jasno je da razvoj poljoprivrede u Africi zahtjeva snažne javne institucije i javna ulaganja i solidne javne politike. Privatni sektor i privatna ulaganja su potrebni, ali javni sektor mora biti dobro primjenjen. Europski primjer to dobro pokazuje. Postoje brojni izazovi, uključujući pristup e, tržištu i skladištenje nakon e, žetve i preradu hrane u afričkim zemljama. Još jedan važan faktor jest pristup e, zajmovima za male poljoprivrednike koji svoje proizvode prodaju na tržištu, koji ne odgovaraju zahtjevima za mikro kredite ili za kredite komercijalnih banaka. Europska unija je pokrenula Europski fond za održivi razvoj i fond za pomoć Africi i nas zanima da nam gospodin Arnold kaže što njegova radna skupina kaže o uspjehu fonda za ulaganja u održivi razvoj e, i kakav je učinak e, na poljoprivredu. Na kraju imam e, obavijest za članove odbora DEVE. Rok za podnošenje amandmana za tri dokumenta o reformi ZPP-a, dakle horizontalna uredba i uredba o izmjeni je proširen, odnosno produljen do srijede 12. prosinca u 12. odnosno u podne. Hvala. Pa, Hvala vam najljepša. Supredsjedateljice, kao što ste već možda primijetili, Gospodin eh, Tom Arnold, naš gost, nam se pridružio. On je predsjednik eh, radne skupine za ruralnu Afriku. I razmišljao sam kada bih trebao predstaviti eh, na najkraći način, odnosno kada bih htio predstaviti našeg govornika i a, navesti sve pozicije na kojima je radio, radi sa OECD, u a, a, nositelje mnogih počasnih doktorata, tu je čitav niz funkcija i pozicija. Moje pitanje je kako vam to uspijeva? E, svaka vam čast, međutim od toga je važnije da čujemo što ćete imati za reći. Dozvolite mi da riječ dam gospodinu Arnoldu, izvolite. Hvala lijepa. Glavno je da sam e, uspio doći. Hvala vam na ovom uvodu. E, drago mi je što imam čast govoriti u ime radne skupine za ruralnu Afriku i mnogi kolege iz eh, Task Force su eh, ovdje danas s nama. Mislim da je najvažnije da vam objasnim gdje smo stigli, dokle smo stigli s radom i eh, što želimo da bude rezultat našeg rada. Rad naše radne skupine nije gotov, imamo malo vremena za obaviti što smo htjeli obaviti ali imali smo priliku čuti mišljenja raznih ljudi o tome što bi trebalo biti u izvješću i zato pozdravljamo ovu priliku da se sastanemo sa zajedničkim odborom DEVE i Agri Europskog parlamenta. E, želim prije svega reći nešto o političkom kontekstu u kojem je uspostavljena ova radna skupina. Svi znaju da je razina političkog angažmana Europe i Afrike ubrzana u prethodnim godinama i e, to iz čitavog niza razloga a 2018. godine predsjednik Juncker je u svom obraćanju o stanju Uniji predložio savez između Afrike i Europske unije o održivim ulaganjima i održivim radnim mjestima. To je bila vrlo važna poruka i vrlo važna inicijativa zadaća, odnosno zadaci za našu radnu skupinu su definirani od strane komisije. Počeli smo raditi u svibnju, a zaključit ćemo rad u prosincu, u sljedećih nekoliko tjedana. Kada pogledamo budućnost e, ruralne Afrike, to gledamo kroz dvostruku leću, odnosno bifokalnu leću, rekao bih. Moramo pitati pitanje kako Afrika može stvoriti dovoljno radnih mjesta za brzo rastuću populaciju i e, kako poljoprivreda, e, prehrambeni sektor i ruralna područja mogu pridonijeti tom cilju. I Drugo, kako Europa može pridonijeti u partnerstvu s Europom, e, sa Afrikom, ispričavam se, kako bi se povećao broj otvorenih radnih mjesta. E, da vam opišem e, s kakvom situacijom je suočena Afrika, to je regija u kojoj populacija najbrže raste. Projekcije su da ćemo prijeći sa E, jedn, e, sa 1,2 milijarde 2017. na 1,7 milijarde 2020. i 2,5 milijarde 2030. godine i to će značiti 7% ukupnog rasta broja stanovnika u svijetu. To je ogromna brojka. To će značiti da će biti povećana potreba za novim radnim mjestima. A u ovom trenutku svake godine e, radna, nova radna snaga godišnjoj razini je 20 milijuna do 2030. godine e, će trebati doći do e, ogromnog porasta ove brojke su nas navele na dva temeljna zaključka. Prvo, da veliki politički izazovi bit će povezani sa stvaranjem novih radnih mjesta kako bi se absorbirala rastuća radna snaga, a drugo da bi poljoprivredni sektor i poljoprivredno-prehrambeni sektor trebali imati ključnu ulogu u stvaranju radnih mjesta. A ono što mi razmatramo su politike koje bi se trebale uh, uspostaviti kako bi se iskoristili ti sektori za stvaranje novih radnih mjesta. Međutim, ti sektori funkcioniraju u jednom širem političko-ekonomskom kontekstu. I zato smo u ranoj fazi našeg izvješća stavili naglasak na potrebu da se poveća povjerenje, da se unaprijedi obrazovanje i zdravstvene politike i da se na kontinent dovede čista energija i da se zaštite prirodni resursi Afrike i europski vođe u suradnji sa Afrikom moraju pomoći da se stvore uvjeti za napredak u poljoprivredi i poljoprivredno prehrambenoj industriji u Africi. Mi tu ne možemo ulaziti puno, manda, puno detalja jer za to nemamo mandat, nego ćemo se usredotočiti na poljoprivredu i poljoprivredno prehrambeni sektor kako bismo vidjeli što se u tim sektorima može poduzeti kako bi se generirao što veći broj novih radnih mjesta. I tu ćemo se usredotočiti na četiri ključna pitanja koja što kako mi mislimo trebaju biti politička, e, politički prioritet. Prvo, zalažemo se za ono što zovemo teritorijalni pristup za ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta gdje naglašavamo međuovisnost između ruralnih i urbanih područja. Taj pristup bi naglasio potrebu da se više ulaže u u javne usluge i javna dobra u ruralnim dijelovima koje bi za cilj imali i povećanje broja novo otvorenih radnih mjesta i poboljšali bi kvalitetu života u ruralnim područjima. Drugu, moramo podržati e, tekuću tranziciju u poljoprivredi u Africi. Postoji veliki diverzitet u zemljama Afrike između, e, dakle kad se govori o razvijenosti poljoprivrede postoje e, zemlje koje su stvorile zahvaljujući javnim ulaganjima pozitivnu okolinu za poljoprivrednike i prehrambenu industrije. I mi bismo trebali postići da više zemalja Afrike postignete više standarde i razvoj moramo usredotočiti na e, održivi razvoj prehrambene industrije u Africi. Znamo da ta industrija nije dovoljno razvijena i vidimo mogućnost da Afrika pozitivno iskoristi sve veću potražnju za hranom. Sada je ona zadovoljava uglavnom kroz uvoz, a mi to možemo postići um, kroz e, niz mjera kao što je e, potpora e, trgovini unutar Afrike i slične mjere. Četvrto, mi vidimo da je zaštita prirodnih resursa Afrike i upravljanje prirodnim resursima od ključne važnosti za održavanje proizvodnje hrane kako bi se borilo protiv uh, utjecaja klimatskih promjena. Možemo pomoći afričkim vladama da upravljaju svojim prirodnim resursima i ugrade te aspekte u svoje strategije za razvoj gospodarstva. Mi ćemo u, ta, u te tri teme, u ta tri poglavlja, u ta četiri poglavlja odnosno razviti ćemo e, svoje razmatranja po ta četiri poglavlja i u, posljednjem poglavlju ćemo dati preporuke, konkretne preporuke za provedbu e, i, i dati upute za provedbu tih e, preporuka. Ruralna područja, kako ćemo naglasiti, trebale bi imati ključnu ulogu u afričkim politikama za razvoj i za stvaranje novih radnih mjesta i za stvaranje održivih radnih mjesta po prijedlogu predsjednika Junkera. Mislimo da će naše izvješće biti prvi nacrt akcijskog plana za poljoprivrednu i prehrambeno poljoprivrednu industriju u Africi i za stvaranje održivih raznih mjera. Afričko-europsko partnerstvo bi trebalo funkcionirati na tri razine um, između pojedinaca, između poduzeća i između vlada. Mi mislimo da bi afričko-europsko partnerstvo trebalo omogućiti da se postojeća mreža između ljudi, poduzeća i vlada proširi kako bismo izvukli maksimum iz eh, potencijala za razvoj koji postoji u Africi. Eh, politički lideri tu trebaju imati posebnu ulogu eh, i tu želim naglasiti komisiju, vijeće ministara i parlament trebate surađivati sa državama članicama kako biste razvili jedan koherentni europski pristup, kako biste izgradili europsko-afričko partnerstvo i kako biste riješili ovaj jedan od velikih problema našeg doba. Naša radna skupina se pogotovo usredotočila na stvaranje novih radnih mjesta za mlade u afričkim ruralnim područjima i tu je ogroman potencijal. Zahvaljujem vam na mogućnosti e, što e, da raspravimo o ovoj temi. Prekjučer sam se sastao s vijećem, o tome smo razgovarali i vidim ovaj sastanak danas kao još jedan dodatak e, našim nastojanjima da čujemo različita mišljenja kako bi to pridonjelo našem radu. Hvala vam lijepa. Hvala vam. E, sada ćemo prijeći na raspravu. Gospođa Hojbuh. Srdačno vam hvala Arnolde na ovoj prezentaciji. Veselim se radu ovog task forsa i Drago mi je da su povjerenici Hogan i Mimica dali odlučan impuls u tom smislu. Što se poljoprivrede tiče, što se ishrane tiče, imamo dvije veoma važne stvari. Konkretno, u smislu borbe koja je potrebna na e, afričkom kontinentu, ali ima tu i izazova za budućnost. Biće još mnogo više ljudi u budućnosti, mladih ljudi, koji će trebati radna mjesta i željeti preuzeti u budućnost u vlastite ruke. Imam pitanja na dva konkretna područja. Kao prvo, smatram da postoji veliki potencijal u Africi za proizvodnju hrane. Međutim, moramo sagledati metode. Kako se hrana proizvodi? To mora učiniti FAO. Postoje li inicijative za unapređenje i u ekološkom smislu? kako bismo sve to do, do bolje mjere obuhvatili i isto tako e, ponudili mogućnosti konkretnim ljudima na tom području. Treba nam i ekonomska sigurnost. Poljoprivreda i ekologija kako tu mogu ići ruku pod ruku. Možda treba reći nešto o tome jer se radi o važnoj temi. Mislim da je potencijal tu velik i vidjet ćemo što će FAO učiniti po tom pitanju. Zatim, pitanje klime, kako ćete utjecati na sve ovo. To je od suštinske važnosti, naročito za afrički kontinent za nas u Europi, ali kod njih naročito. I bilo bi dobro da e, progovorimo dakle o odgovornim investicijama na regionalnoj razini. Kako stoje stvari po pitanju pristupa konkretno obradivoj zemlji, kako stoje stvari po pitanju zajmova i tako dalje. Hvala E, dalje, gospodin McInnes. Chair, and Hvala, hvala Tomu, hvala na prezentaciji, ja se slažem s komentarima predsjedajućeg. Obzirom na to da vi radite u poljoprivredi, pitala sam se, mogli biste odgovoriti na dva konkretna pitanja kako je evoluirao ZPP Europske unije i imali trenutna faza dobro loš učinak na posao koji vi obavljate u Africi. Kao drugo, možemo li nešto naučiti i iz europske prošlosti o samom razvoju poljoprivrede i jačanju proizvodnje hrane. To bi bili čimbenici koji bi vam zacijelo pomogli u radu i u Africi. Radi se o važnim zadacima razlozi su e, djelomice sebični, ali sasvim sigurno i e, moralnog karaktera. Moramo pomoći afričkom kontinentu. Problem je doista ogroman. Naprosto oduzima dah. Mislim da će biti potrebna velika politička hrabrost od strane zemalja članica, komisije i parlamenta da učinimo ono što je potrebno u smislu razvojne pomoći u Africi Radi se naime o djeci naše djece. Oni će e, e, trpjeti posljedice ukoliko mi ne poduzmemo korake koji su nužni. Hvala gospodin Agnjev. Hvala gospodine Arnolde. Ste postavili nekoliko pitanja, a sada moji odgovori. Rekli ste što je dobar model, što se može učiniti u, u Africi, sam pre 40 godina tamo živio i, i radio i mislim da imaju dobre, dakle, regionalne modele, velike komercijalne farme e, koje zapošljavaju preko 500 ljudi i imaju smještaj, imaju obrazovanje, imaju dućan i imaju kliniku i to je bilo doista nešto veoma pozitivno. Drugo je pitanje, dakle, što da učini Europska unija? Dvije stvari. Kao prvo, afričke poljoprivrednike ne treba obezhrabrivati u korištenju gema i editinga na tom planu. Mislim da je to jedna vrlo važna stvar. I još jedna stvar koju Europska unija može učiniti jest da e, spriječi ovo ubijanja gdje su vrlo često žete poljoprivrednici zbog toga što poljoprivredna dobra nakon toga e, propadaju gospodina Flanagan. Hvala na prezentaciji, žao mi je da nemamo veću publiku da poslušaju ovo. Jer se mnogo ljudi u parlamentu uvijek buni da previše parlamenti dolazi u Europu, a kad se radi o rješenjima koje možemo ponuditi za tu situaciju, eh, onda svi nekako nestanu sa scene i eh, kidnu naljevo. Hvala vam još jednom na prezentaciju na prezentaciji. Pita dakle što mogu učiniti delegati u parlamentu, imamo li rješenja? Jedna stvar koja se stalno spominje, konkretno netko dakle iz, ko dolazi kao ja iz zemlje koja je iskusila glad. Doista mi je čudno kad čujem dakle preporuke odbora. E, kad se kaže da je naš posao da hranimo svijet, posao Europske unije, ja mislim da nam to nije posao, no je bilo mnogo bolje, dakle da razvijemo vlastu poljoprivredu, no da ovisimo o drugima. Ja nisam u tom smislu veliki katolik. U slučaju Europske unije, ukoliko ćemo pokušati hraniti svijet, neće nas toliko da daleko dovesti. Ne znam što mislite, dakle, o tom pomalo arogantnom apelu Europske unije, kad se kaže da smo mi ti koji moramo hraniti svijet. Bilo bi bolje da ljudi pokušaju hraniti sami sebe. Ljudi to i čine. U Irskoj smo u svakom slučaju to i uspjeli da smo odustali od toga zacijelo ne bismo baš dobro prošli u dugoročnoj perspektivi. Hvala što ste došli. Hvala što ste odgovorili naša pitanja. Mene zanima jedna stvar. Svatko od nas se pita kako da stvari u Africi postanu bolje, a kad govorim o tome s kolegama, svaki put se svodi na to da bi se oni trebali izvesti svoj uspješni dakle, sustav za poljoprivredu, a ja to ne vidim tako. Ja mislim da Afrika treba drugčiji sustav, konkretno u smislu prodaje supermarketi koji rade s najmanjim mogućim brojem e, ljudi vrlo često se to svodi na samo posluživanje. Za Afriku bi to bilo zapravo loše rješenje jer čim više ljudi treba zaposliti u takvim kontekstima. Ja vas pitam, jete li vi na umu neki konkretni sustav koji bi funkcionirao u Africi u smislu poljoprivrede? Prva stvar. Druga stvar, e, trgovački sporazum e, s Afrikom. Što mislite o tome? Vrlo često se govori, dakle, je bilo dobro da se Afrika bolje e, pobrine za Europu. Kako vi iz svoje pozicije, dakle, gledate na ovu ekstremnu liberalizaciju, na američkom tržištu? Čini se da je to zapravo jedan od najvećih problema Afrike u ovom trenutku, bez obzira na to što se stvari u početku činile drugčime. Što vi mislite o tome? Gospodin Andrije. Hvala. Hvala vam gospodine Arnold na vašem izlaganju. Imam e, nekoliko komentara i e, pitanja. E, rekli ste da je važno ne ponavljati pogreške iz Europe. Mi smo uspjeli a, povezati poljoprivredu i ljudsko zdravlje i to moramo postići u Africi. Međutim, nisam siguran da sa uvoženjem kulture s jednog kontinenta na drugi možemo nešto postići. E, mi moramo više e, služiti kao pratnja Afričkom kontinentu u provedbi njihovih e, teritorijalnih projekata, a ne transferirati, odnosno prenositi europske projekte u Afriku. Vi možda da imate konkretnu ideju o tome kako se to može učiniti. E, moramo, ja mislim, prijeći iz e, optike e, su razvoja na perspektivu stvarnog partnerstva između Europske unije i Afrike. Then the next speaker is Mr. Gospodin Mići. Commissioner. Thank you and uh, good afternoon. Hvala i dobar vam dan nismo u bliskom kontaktu s, s tobom i članima task force Ovo je pravi trenutak. Rekao, dakle, tijekom izvješća o stanju Unije, e, predsjednik Juncker je pokrenuo ovaj savez Afrike i Europske unije. Isto tako, 18. prosinca imat ćemo dakle sažetak Bečkog izvješća koji iščekujemo s velikim zanimanjem. Slažem se s kolegama iz parlamenta. Mislim da na, nakana izvješća nije da se kaže da mi europskim modelom moramo nahraniti svijet. Ono što mi želimo pokazati je da imamo vodeću ulogu u svemu tome. Trebaju nam, dakle, za pojedine zemlje i regije rješenja za Afriku. Agroekologija mogao bi biti jedan od tih pristupa, ali zacilo ne jedini. Radi se o oh, jednoj mješavini politika. Danas se u Rimu održava e, velika konferencija o inovacijskim sustavima, o tipovima tehnologije koje je bile prikladne za korištenje na afričkom kontinentu. Što se trgovinskog aspekta tiče, znamo da postoji i dakle e, slobodna zona e, pas nam može dakle omogućiti jedan ulaz u to što smo uopće naučili, na koji način možemo koristiti elemente svega toga da e, poboljšamo situaciju. Međutim, proces je na Africi, to je afrički proces. 25 zemalja tamo moraju međusobno trgovati do veće mjere. Jedan od uspjeha Europske unije jest upravo integracija trgovine, a Afrika ne integrira na tom planu. Ima potpuno drugi pristup i taj pristup neće riješiti pitanje sigurnosti hrane, ali hrane kao takve, na kontinentu. Ukoliko trgujete samo u iznosu od 15 na 60 ili 70% međusobno, što je normalno za razvijeni svijet, onda to znači da imate problem ovisnosti o drugim čimbenicima. Treba vam regionalna tržišta, a isto tako treba razviti i modele, možda i preuzeti nešto iz EPP-a tijekom posljednjih desetljeća u smislu održivog razvoja, konkretnih politika, Možemo tu koristiti to što smo naučili na temelju teritorijalnog pristupa. Veliki izazov koji je pred Afrikom je ovaj koji je spomenutom, to je upravo teritorijalni pristup lider ili slični pristupi znače da možemo stvarati radna mjesta u ruralnim područjima kako ljudi ne bi selili u velike megalopolise i u siromašne, e, u siromašne dijelove svih tih gradova gdje ti mladi ljudi sigurno neće naći poslove o kojima sanjaju. Održavi i sustavi hrane je još jedan važan koncept. Treba nam holistički pristup Treba nam raznolikija prehrana. Još jedan problem koji ne spominje nitko, a to je e, podhranjenost u svim svojim oblicima. Na tom kontinentu postoji nekoliko problema. E, nije pitanje samo bacanja hrane, nego isto tako i pitanje pretilosti. Radi se o nekim važnim pitanjima koja treba postaviti u tom kontekstu. Zatim postoji pitanje nekontroliranog demografskog rasta. Moramo isto tako predočiti što smo mi naučili o sustavima hrane, o prehrani, a postoji isto tako i dimenzija klime. Većina izazova koje je sada pred afričkim kontinentom ticat će se prava, to je već spomenuto pod točkom dnevnog reda 9, a proizišlo iz onoga što je rečeno u Madridu. Dakle, pristup će se temeljiti na pravima, a radit će se dakle o pitanjima koje se tiču, tiču tla, zemljišta, Isto tako, eh, ESKI, dakle pristup vodi, eh, pitanja deforestacije, treba nam holistički pristup. Na koji način odgovoriti dakle na ove neke specifične aspekte koji postoje u Africi. Task Force i članovi Task Force-a sigurno će mnogo razmišljati o tome tijekom nadolazećih tjedana što će uroditi jednim veoma solidnim izvješćem. Vidjet ćemo koje su temeljne izlažitne točke, ali isto tako bi proizaći će iz toga i jasni signali za komisiju, vijeće, parlament i zemlje članice na koji način holistički iskoordinirati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne intervencije kako blisko surađivati s Afričkom unijom i pojedinim zemljama tog kontinenta kako bismo doista dokazali vlastitu vodeću ulogu u smislu modela promjene koje Afrika mora primijeniti već kratkoročno. Hvala. Nemamo mnogo pitanja. Čućemo sada i odgovore. Gospodine Arnold, izvolite, imate riječ. Ja se slažem s mnogo toga što je gospodin Mići upravo rekao. Pokušat ću odgovoriti na ova pitanja. I nekako sažeti, dakle, sve što sam čuo. Mislim da je ključna stvar, zapravo tu partnerstvo ključna za ovaj odgovor i njegovu formulaciju. Kao što je rekao predsjednik Juncker u ugovoru o stanju Unije, mijenja se e, priroda odnosa između Europe i Afrike. Bilo to prije pitanje pomoći i trgovina. A sada to funkcionira, bar teorijski, na razini političke jednakosti i to mora biti izložita točka. Na mnogo područja Afrika već ima dobro formulirane vlastne politike. Poljoprivreda, uzmemo to kao primjer. Vi ste već također spomenuli to. Imamo deklaraciju iz Maputua u, eh, iz 2013. godine. Afrika je dakle preuzela na sebe konkretne obveze i postiže rezultate u odnosu na preuzete obveze do veće ili manje mjere. Stvar je u tome da to treba do veće mjere u odnosu na sve što je već preuzeto. Međutim, veoma važnu ulogu moramo predvidjeti i za snažan odnos s Europom. Važno je da je Afrika tu ključni igrač. Ona mora dati rezultate, a Europa može pomoći na nekim konkretnim područjima zbog toga jer ima iskustva. Gospođa McGuinness govorila je o ZPP-u i e, načinu na koji se stvar tu razvila u zadnjih 20 godina. Ne možemo poreći činjenicu da je pre 20 ili 30 godina ZPP je išao na uštrb interesa afričkih poljoprivrednika zbog sustava koji su se koristili u trgovinskom kontekstu i raznih mehanizama. To je naravno do velike mjere sada drugčije. Način na koji se ZPP mijenjao tijekom posljednjih 20 godina ukazuje na veći akcent na ruralni razvoj, veća pažnja okolišu, snažni akcent na kvalitetu hrane. Sve te stvari su neke, neki općeniti poučci koji se mogu primijeniti na Afriku, međutim ukoliko ih prilagodimo uvjetima na tom kontinentu. To je dio odgovora. Što se tiče drugih pitanja, agroekologija i druga pitanja, mislim da to sve u potpunosti moramo uzeti u obzir. Ja ću se sa E FAO-om, s ljudima iz FAO-a, dakle, susresti sutra, oni po pitanju agroekologije i migracija čine neke veoma važne poteze. Sve je to od velike relevantnosti i za naš rad. U samom središtu ovoga jeste što, a to se opet tiče pitanja partnerstva, postoji veliki interes same Europe u tome da pomogne Africi u razvoju afričke ekonomije i to mora biti u samoj srži bilo kakvih političkih obveza i angažmana u smislu toga da će Europa nahraniti svijet. Ja ne mislim da se europska politika svodi na to u ovom trenutku. Ali Europa mijenja vlastitu E, poljoprivrednu politiku. Tijekom posljednjih deset godina sve više i vide, više se ide prema sigurnosti prehrane i hrane. I postoje posljedice koje su važne, ne samo u smislu da se proizvodi dovoljno hrane, nego zdrave hrane. Europa će morati poduzeti još više po tom pitanju i legitimno je postaviti to pitanje i u kontekstu Afrike. Što se tiče zemlje Mislim da moramo krenuti od onoga što je e, realno. Većina poljoprivrede u Africi jest e, zapravo u veoma malim razmjerima i žene tu igraju veoma važnu ulogu. Moramo poboljšati e, produktivnost i isto tako sigurnost prihoda. To je kontekst koji moramo odraziti i u konkretnim e, preporukama, ali nema jednostavnih, lakih e, odgovora. Dio e, podizanje produktivnosti na razini malih dobara, s druge strane, dakle, stoji razvoj ruralnih ekonomija, kako bi ljudi zapravo mogli između ostalog dobivati velik dio prihoda i iz izvora koji nisu poljoprivredni. Tako je to bilo u Europi, tako će morati biti u Africi. Što se tiče afričke prehrambene industrije i njenog razvoja, stvar je u tome da je taj razvoj drastično nedostatan u ovom trenutku i to je veoma važna tema. Nadamo se čuti još važnijih aspekata o toj temi, no u svakom slučaju tu neće biti samo privatni sektor uključen, već u prvom redu vlade koje moraju stvoriti uvjete koje će e, privući investicije privatnog sektora u prehrambenu industriju. Tu se zatim može govoriti isto tako o SPS e aranžmanima, sigurnost hrane, trgovinskim aranžmanima s Afrikom i općenitom, dakle, poboljšanju cjelokupnog sustava. To je dio mog odgovora na nekad komentara koje sam čuo. Hvala govornicima na komentarima i u svakom slučaju čuo sam i dobar broj veoma relevantnih komentara u odnosu na izradnju teksta koja nam još preostaje. Hvala, ja ću govoriti finskim za posljednje komentare. Svi govornici, gosti, gospodine Arnold, želim vam sve najbolje u daljnjem radu kako biste došli do pozitivnih krajnjih rezultata. Drago mi je što imamo ovdje dva odbora koji mogu razgovarati o pitanjima vezanim uz hranu. Europska unija je najveći donor e, pomoći u svijetu. Proizvodnja hrane je domena koju želimo potaknuti u zemljama u razvoju pogotovo e, proizvodnja vlastite hrane pomoću koje ljudi mogu sami brinuti za svoj život, e, prehraniti se i poljoprivreda igra jako važnu ulogu u tom pogledu, pogotovo u državama u razvoju. Ne želimo e, uništiti tlo, šume, prirodu, ne želimo zagađivati tlo bi trebalo uvijek ostati u boljim e, okolnostima u odnosu na prošlost, ali jako je važno da ljudi sami zarađuju svoj život i da mogu uživati plodove svoje proizvodnje. <clears throat> Gospodine Arnold, na samom kraju ste rezimirali situaciju jako dobro. Rekli ste da trebamo širu suradnju i tako stvari idu u e, razvojnoj suradnji i u poljoprivrednoj proizvodnji. Hvala na ovom, ovoj raspravi i vjerujem da ćete sada vi nastaviti sa vašim sastankom, a to je s naše strane sve. Hvala. Hvala vam gospođo su predsjedateljice. Zahvaljujem odboru za razvoj. Zahvaljujem tajništvu koje je pripremilo današnji sastanak, ali zahvaljujem našem stručnjaku, gospodinu Arnoldu. Jako smo e, pod dojmom zbog onoga što ste nam rekli. Nadam se da će biti još prilika kad ćemo moći e, ponovno saslušati što nam imate za reći. <clears throat> Za sada vam zahvaljujem. I još imamo jednu točku e, na dnevnom redu e, vezano uz sastanak odbora Agri. Vraćamo se na točku broj 9 dnevnog reda odbora za poljoprivredu. Čujete li me svi? Da, u redu. Zahvaljujem. Točka broj 9, razmjena gledišta htio bih pozvati da mi se pridruže naši gosti. Gospodin Baks i gospođu Pulkinen. Razmjena gledišta prilikom tjedna ljudskih prava. E, bilježimo godišnjicu deklaracije UN-a o pravima seljaka i ostalih ljudi koji rade u ruralnim područjima. E, govorit ćemo o ljudskim pravima u poljoprivredi. Odlučili smo E, obilježiti ovaj tjedan e, za ljudska prava od 19. do studenog 2018. zato što obilježimo 70. godišnjicu opće e, deklaracije o ljudskim pravima. Želimo o tome danas ovdje razgovarati. Gospodin Steven Bax nam se pridružuje. On dolazi iz FIANA International. To je međunarodna organizacija za ljudska prava koja se bavi pravom na hranu. oni surađuju s UN-om. Gospodin Baks e, ima jako e, zanimljivu biografiju. Drago mi je što ga mogu pozdraviti. Gospođa Pulkinen nam se pridružila. Ona je iz Europske službe za vanjsko djelovanje, SVD-a. Imate deset minuta gospodine Baksa, nakon toga gospođa Pulkinen ima pet. Je li to u redu? Jako mi je žao što moram dati tako malo vremena. Izvolite. Hvala predsjedniče. Samo jedno pitanje. Budući da nemam puno vremena, hoće li nakon našeg izlaganja biti vremena za pitanja i odgovore? Da. U redu, hvala. Hvala što ste me pozvali na sastanak ovog odbora kako bih govorio o e, deklaraciji UN-a o pravima seljaka i ostalih ljudi koji rade u ruralnim područjima. Ova je deklaracija usvojena prije dva dana e, tada smo bilježili godišnjicu u UN-u. E, vratit ću se na to. Ova deklaracija UNDOP je jako važna za, zbog mnogih razloga. Govorit ću o nekim e, činjenicama koje su poznate Radi se o seljacima, ali također i o osobama koje rade u ruralnim područjima koji osiguravaju sigurnost opskrbe hranom i suverenost e, opskrbe hranom E, i važni su općenito za stanovništvo. Oni hrane svijet, hrane ljude. Do 70% hrane koja se proizvodi, proizvode hrane, e, proizvode seljaci, e, to su mali poljoprivrednici i tu također kvaliteta hrane E, važno je zbog e, ruralnog zapošljavanja i zbog osiguranja prirodnih resursa u društvu i borbe protiv klimatskih promjena. Čime se suočavamo danas? Kao što znate, poljoprivredna gospodarstva nestaju, to je svjetski fenomen, događa se i u Europi u kontekstu ekspanzije velikih poljoprivrednih kompleksa um, imamo sve veće um, površine i to ide na uštrb malih poljoprivrednika. Njihovi su prihodi vrlo niski, čak ispod granice siromaštva. Suočavaju se sa koncentracijom poljoprivrednih zemljišta i oni su žrtve e, um, utrke za zemljištem. Ovdje u Europskoj uniji su ljudi zaštićeni od tog fenomena, ali u drugim područjima u svijetu seljaci i osobe koje rade u ruralnim područjima e, suočavaju se s evikcijom, kriminalizacijom, čak i ubojstvima. Najvažnija kategorija eh, braniteljskih ljudskih prava je u ovom području. Ljudi se ubijaju u svijetu zato što brane svoje površine. U cijelom svijetu se to događa, ali i u Europi je to problem. Rezolucija je usvojena prošle godine velikom većinom glasova u Europskom parlamentu sa pripremnim radom odbora AGRI što se tiče koncentracije poljoprivrednog zemljišta. Ovaj kontekst pokazuje da se seljaci suočavaju sa sistematskom diskriminacijom i javne politike daju svoj doprinos tomu, a na europskoj razini možemo reći da je e, ZPP dao doprinos u određenoj mjeri širenju velikih poljoprivrednih gospodarstava na uštrb manjih poljoprivrednika koji nestaju. Želim spomenuti još jednu rezoluciju koja je usvojena ove godine o kršenju prava autohtonih naroda u cijelom svijetu uključujući utrku za zemljištem i to je prva rezolucija Europskog parlamenta i e, je u kojoj je spomenuta deklaracija UN-a o pravima seljaka i, pozvane su države članice da e, podrže ovu deklaraciju u Vijeću za ljudska prava. Neka specifična pitanja sada. Rekao sam koji je kontekst seljaka u svijetu, u kojoj se situaciji nalaze nekoliko podataka do 80% hrane koja se proizvodi u cijelom svijetu nju proizvode mali poljoprivrednici i seljaci, a istovremeno 80% stanovništva u svijetu pati od gladi. Ljudi koji žive u ruralnim područjima i seljaci, a to je stvarno ironično Imamo specifičnu situaciju, vezanu situaciju žena, to imate na slajdu. U subsaharskoj Africi žene daju doprinos od do 80% proizvodnji hrane. U Aziji žene proizvode 50% hrane. U Latinskoj Americi žene daju doprinos do 40% e, za e, opskrbu hrane na unutarnjem tržištu. Unatoč tomu žene su još uvijek najgladnije i to e, utječe na situaciju e, neishranjenosti i siromaštva i nesigurnosti. Neću govoriti o procesu deklaracije un kako smo došli u te deklaracije. Samo želim reći da smo imali krizu e, u prehrambenoj proizvodnji. Svjetski, svjetska e, organizacija Via Campesina je uvela ovaj proces. Sve se događalo u Ženevi i kriza iz 2007. i 2008. u e, proizvodnji hrane pokazala nam je da nešto treba poduzeti po tom pitanju. Sada ću preskočiti razne sesije u kojima se razvija ovaj dokument. Prva sesija među vladine radne skupine 2012. 13. Posljednja se održala ove godine. Neću govoriti o razvoju događaja od tada do danas, ali prije dva dana treći e, odbor una u Yorku usvojio je ovu deklaraciju s velikom većinom glasova, sa većinom glasova za, ali došlo je i do dosta suzdržanih glasova i mnogi su bili protiv ove deklaracije, a u prosincu će početi proces ratifikacije. Samo kratko, ovo je prikaz koji vredi tisuću riječi kako je stajalište u svijetu, Afrika i Azija su dali podršku ovom dokumentu. Imamo i neke iznimke u Latinskoj Americi, Brazil, Argentina i Kolumbija su bili suzdržani, a što se tiče Europe, ovo je situacija države članice Europske unije su ovdje prikazane. Kao što vidite, bilo je dosta um, glasovanja. Dvije zemlje, Portugal i Luksemburg, su bili za, a tri države protiv, ostali su bili suzdržani. Kao što vidite, neke zemlje, kao što je Švicarska, su glasovale za ovaj dokument, a to je dobar znak druge države kao što su Monako, Moldova, Bjelorusija i Srbija. Nešto što treba podcrtati je činjenica da ova deklaracija nije o egoističnom pristupu da se zaštite seljaci. Već sam čuo da je neko rekao zašto trebamo sustav zaštite temeljen na ljudskim pravima za neke druge profesije. To trebamo iz sljedećih razloga. Ova je deklaracija u njoj se radi o općem interesu, to nije instrument zaštita iz razloga koje sam već spomenuo, um, jer poljoprivredna gospodarstva nestaju, tu dolazi do napada i diskriminacije ali važno je imati ovakav dokument zbog e, očuvanja biološke raznolikosti i također kao doprinos svjetskom razvoju i zapošljavanju. Kao zaključak vidjeli ste zemljopisni prikaz i Htio bih eh, vam sada eh, dati provokaciju kao zaključak. Eh, Europska unija kaže da je predvodnica u ljudskim pravima, ali vidjeli smo da većina država članica Europske unije nije dala svoju podršku ovom, ovom prijedlogu, ovom dokumentu. Europska komisija je bila čak i protiv. Ali postoji korak naprijed države članice bi trebale sada početi prepoznavati potrebu za ovom deklaracijom, imajući na umu to što su ljudska prava nešto što evoluira, a ova deklaracija je apsolutno potrebna. Hvala. Thank uh, Hvala lijepa, poštovani članovi odbora, predstavnici civilnog društva. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje da na ovaj način proslavimo e, tjedan ljudskih e, prava u Europskom parlamentu kao predstavnica e, službe za vanjsko djelovanje. Radim u odjelu za ljudska prava. Na početku želim se nazovezati na ono što, odnosno na zaključak kolege s time što ću potvrditi da Europska unija i države članice zaista jesu šampioni kad se radi o ljudskim pravima. Nitko ne čini toliko za ljudska prava kao Europska unija i na to trebamo biti ponosni. Što se tiče konkretno ove deklaracije i prava seljaka i osoba koje rade u ruralnim područjima, mi smatramo da su njihova prava vrlo važna i upravo iz tog stanovišta je Europska unija povela e, konstruktivne pregovore u okviru radne skupine za prava seljaka i drugih e, osoba koje rade u ruralnim područjima. Moram naglasiti da se radi o međuvladinoj radnoj skupini, dakle države članice e, surađuju u radnoj skupini, a mi pokušavamo koordinirati zajedničku poziciju, zajedničko stajalište. Kao što je rečeno, deklaracija je usvojena u ponedeljak i zaista, doista 119 članica UN-a je dalo svoju potporu toj deklaraciji, ali 49 država članica je bilo suzdržano zbog nekih zabrinutosti povezanih e, sa deklaracijom u ovom procesu kojem je predsjedala Bolivija moramo naglasiti da neki od prijedloga koje smo mi dali su bili usvojeni i time tekst poboljšan. Isto tako zahvalni smo na konstruktivnom pristupu koje je e, u posljednje vrijeme imao facilitator i u Ženevi i u New Yorku. Međutim, ovaj tekst predstavlja probleme ne samo za e, države članice UN-a, e, Europske unije, nego i države članice UN-a, uključujući posebno stvaranje novih kolektivnih ljudskih prava i pojmova kao što su pravo na sjeme, pravo na zemlju i prehrambeni suverenitet. To se mora pojasniti. Isto tako neke države članice su rekle da deklaracija nije koherentna u odnosu na pravno obvezujuće multilateralne e, sporazume, pogotovo u području zaštite okoliša. Radi se o pravno neobvezujućem tekstu, ali zbog e, složenosti ove deklaracije mi bismo radije da se e, usvajanje odgodilo na jednu kasniju e, sjednicu Generalne skupštine UN-a. Vjerujemo da bi nam to dalo više vremena za analizu i za Um, analizu um, problematičnih aspekata ovog teksta. Međutim, ta opcija nam nije bila dana. Premda nismo mogli dati potpunu europsku potporu za usvajanje deklaracije, Europska unija ostaje predana radu sa svim partnerima kako bismo otklonili sve preostale nejednakosti između ruralnih i urbanih stanovništva i svih prepreka koje e, stoje u ostvarivanju ljudskih prava za sve osobe koje rade i žive u ruralnim područjima. Sigurnost posjeda zemlje je isto tako od e, velike važnosti za osobe e, i žene i muškarce koji žive i rade u ruralnim područjima. Reći ću vam što EU radi u tom smislu. Mi se slažemo da je e, nesigurnost u pogledu posjeda zemlje rezultat lošeg upravljanja i mi zato se zalažemo za e, poredak utemeljen na pravilima i na zajedničke smjernice za razvoj kao što je Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja. Europska unija je u lipnju prošle godine usvojila novi europski konsenzus za razvoj koji definira e, razvojne strategije za Europsku uniju i odgovorno upravljanje i e, jednaki pristup zemlji i resursima dio je toga. Europska unija isto tako podržava dobrovoljne smjernice odgovornom upravljanju e, posjedom zemlje, ribarstvom i šumarstvom i mi i dalje pozivamo države da provedu te smjernice i istovremeno financiramo projekte u 40 zemalja e, sa ukupnim proračunom od 20, 240 milijuna eura. Sve naše akcije isto tako su opisane u brošuri potpora Europske unije o odgovornom upravljanju zemljištem situacije u 2019. 2019. godini Europske komisije mi ćemo zauzeti jedan e, kompleksni, sveobuhvatni pristup kako bismo dali potporu e, borbi za ljudska prava seljaka i osoba koje rade i žive u ruralnim područjima kako bismo postigli održivno, održivo odgovorno upravljanje zemljom i e, odnosno zemljištem i prirodnim resursima. Hvala vam lijepa, hvala svi. Imate po jednu minutu, izvolite. Gracias, presidente. La verdad... Hvala vam lijepa. Moram reći da je E, užasavajuće da kad jednom imamo priliku govoriti o pravima seljaka, to ostavljamo za zadnji čas, ne možemo ni održati pravu raspravu. E, toliko nam je trebalo da organiziramo ovo događanje, a evo sada to ovako e, tretiramo. Želim pozdraviti rad dvije kampesine i njezinih partnera rad na promicanju ove deklaracije. To je od velike važnosti za čitav svijet, uključujući Europsku uniju. Govorili smo o utrci za obradovim zemljištem. Ta utrka se vodi i u Europskoj uniji. Jasno je, ja mislim zašto su Europske unije glasovale na način na koji jesu. E, došlo je do masovnog e, suzdržavanja od glasovanja osim Portugala i Luksemburga. Želim im zahvaliti na e, predanosti da podrže ovu deklaraciju. Mislim da je to ključni instrument koji će promovirati e, ljudska prava ženskih i muških e, poljoprivrednika i seljaka protiv e, agresivnog multinacionalnog kapitala. Hvala vam lijepa. gospođo Hojbuš, izvolite. Hvala, hvala, sjedim tu i srami se. Europska unija i parlament slave cijeli tjedan ljudska prava, a gledajte se ovo Govorimo o zemljama koje su najmanje razvijene. Govorimo o malim poljoprivrednicima. A mi se pravimo kao da se to ne tiče i ostavimo to za zadnju točku dnevnog reda. To je jedan strašan signal. Milijardi poljoprivrednika, malih poljoprivrednika na svijetu, da postoji diskriminacija da postoji marginalizacija, da im je život na kocki. Pitam se, zašto se Europska unija više ne e, založi konkretno u Vijeću za ljudska prava za ta pitanja? Mogu samo još jednom reći da se sravim. Njih ima milijarde šta mi činimo za njih. Uh, hvala, hvala vam na izlaganjima. Prostite što moramo otići, imamo trijalog večeras, ali drago mi je da ste došli. Nažalost, nisu uh, drugi mogli čuti uh, što ste imali za reći. a Ne mogu komentirati potporu deklaraciju u Europi jer nemam dovoljno informacija, ali mislim da možemo povezati vašu točku sa prethodnom e, točkom dnevnog reda. Mislim da bi ono što vi radite moglo pomoći i njima i to bi moglo biti nešto najkonstruktivnije što smo večeras postigli. U Irskoj imamo velikih problema sa posjedom zemljišta. Zemljište, povijesti i konflikt e, su područja koja su međusobno isprepletena. Radi se o vrlo osjetljivim područjima i mislim da moramo analizirati područje u svijetu gdje dolazi do groznih e, sukoba zbog posjeda zemljišta. Gospodine Andriju, izvolite. Hvala lijepa. Biću kratak. E, žao mi je što ove dvije rasprave se nisu održile prije rasprave o ZPP-u. To bi nam na drugi način, odnosno to bi možda povelo našu raspravu u drugom smjeru, a zbog toga što ne možemo zajedno raspravljati o sadržaju, mislim da to nije u ničem interesu, nije u interesu demokracije. E, pitanje sigurnosti i održivosti prehrane moraju biti e, u srcu naših politika. Imate li vi elemente za e, odgovoriti na pitanje zašto su e, gotovo sve države članice bile suzdržane u glasovanju jer to je povezano sa e, izazovom koji ćemo imati u bliskoj budućnosti da nahranimo toliki broj ljudi na našoj e, planeti. Hvala vam lijepa. E, još da dodam žao mi je što nismo dodatno odnosno raširili tu raspravu u okviru našeg odbora. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko ću odgovoriti i to u tri točke. Na taj način nadam se da ću se osvrnuti na reakcije e, zastupnika i na ono što je naglasila Europska služba za vanjsko djelovanje. Argumenti koje su države članice iznijele za e, suzdržanost